We start with Dobar dan, drage kolege i kolegice. Započet ćemo s našim sastankom. I ako nema prijedloga za promjenu dnevnog reda, Dnevni red je usvojen. Druga točka dnevnog reda su najave predsjednice 2.1. Najave u vezi s preporukama koordinatora od 11. travnja i koordinatori FEMA odlučili su dakle sastaviti stajalište u obliku amandmana izvješća odbora EMPU i uputiti ga za mišljenje EPP-u. To će biti drugi prijedlog za GUE grupu i rezolucija o dječjim brakovima koja je usvojena na odboru FEM u svibnju te Manuela Švezik, savezna e, ministrica Njemačke za obiteljske poslove na nadolazeći sastanak odbora FAM. Na sastanku 25. travnja koordinatori FAMA su odlučili sastaviti stajalište u obliku amandmana na borbu protiv diskriminacije i dodijeliti to grupi EPP od 18. do 20. rujna 2017. će biti glasovanje i gospođa Legrip će biti voditeljica misije i poziva se predstavnica, predstavnik vijeća Europskog e, odbora e, općina na jedan od dolazećih sastanaka 2.2. TVD je odlučio organizirati raspravu o Global Gag pravilu i to će se održati na sastanku DEVE ponedjeljak 29. svibnja 2017. godine i koordinatori DEVE odlučili su pozvati FAM, budget, e, predstavnika tih odbora i svi će biti pozvani putem elektroničke pošte na sudjelovanje. To je sve u pogledu najava predsjedatelja. A sada treća točka našeg dnevnog reda, to će biti elektroničko glasovanje. Drage kolegice i kolege, ste spremni za glasovanje? Imate li svoje kartice za glasovanje? Dobro. Naše prvo glasovanje odnosi se na prijedlog stajališta u obliku amandmana o političkim odnosima Europske unije i Indije. Izvjestiteljica je Marija Gabriel. Amandman broj pet za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman broj šest za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman broj sedam za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman broj 8 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman broj 9 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman broj 1 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman broj 2 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman broj 3 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman broj četiri, svi za, protiv, suzdržani, usvojen. Hvala vam lijepa. Sljedeća četvrta točka dnevnog reda. nacrt izvješća o potrebi za strategijom Europske unije kojom bi se otklonili i spriječile razlike u mirovinama muškaraca i žena, izvjestiteljica gospođa Constance Le Kompromis 1, svi za, protiv, suzdržani, provjerimo. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Amandman kompromis nije odbačen. Glasovat ćemo o amandmanu 136 za, protiv, suzdržani, odbijen. 108 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromisni amandman 2, svi za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 110 za, 110 za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. Otvoreno je glasovanje. Zatvoreno je. Odbijen je. Amandman 174 u dva dijela. Prvi dio koji je za, protiv, suzdržani, usvojen. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Glasovanje otvoreno. 174, drugi dio. Glasovanje je otvoreno. 174 broj amandmana, drugi dio. Glasovanje je zatvoreno. Ispričavamo se samo trenutak. Vaša kartica nije radila. Kako ste glasovali, za ili protiv? Kako je vaše stajalište? doista je vrlo važno. Protiv. 174, drugi dio. Protiv ste tog amandmana. Imamo odvojeno glasovanje ovdje. Samo trenutak. Nismo imali mikrofon, ali ponavlja se glasovanje za 174, drugi dio. Otvoreno glasovanje, zatvoreno. Kompromis 3, svi za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amantman 128 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 134 za, protiv, Suzdržani? Odbijen. Kompromis 4 za. Protiv? Suzdržani? Usvojen. Kompromis broj 5 za. Protiv? Suzdržani? Usvojen je. Amandman 240 za, protiv, Suzdržani? Odbija se. Provjera. Glasovanje je otvoreno. 240 je amandman o kojem sada glasujemo. Glasovanje je zatvoreno. Usvojenje. Amandman 143 u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojenje. Drugi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Odbijen je. Amandman 145. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Provjera. Glasovanje otvoreno. 145 je amandman. Dakle, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojenje. Amandman 148. Tko je za? Protiv? Kolegice i kolege, moramo provjeriti. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Odbija se. Amandman 147. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Glasovanje otvoreno. 147. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. Employment 33 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Drugi dio tko je za? protiv, suzdržani. Moramo provjeriti, žao mi je, no provjeravamo. Glasovanje otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Employment 34. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Želite provjeru? Dobro, provjerit ćemo. Dakle, Empol 34, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijen je. Samo jedan glas razlike, da. Amandman 150. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvajanje. Kompromis 6. Tko je za? 150 moramo provjeriti. Dakle, glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvajanje. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvajanje. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvajanje. Amandman 146. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti. Otvara se glasovanje. Zatvaramo glasovanje. Usvajanje. Amandman 167. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen je. Amandman 169. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni 9. Tko je za? protiv, suzdržani, usvajanje. Amandman 176 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 178 tko je za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. Glasovanje se otvara. Zatvaramo glasovanje. Odbijen je. Amandman 178, e, Devet ispričavam se. 179. Tko je za? Protiv? Suzdržane? Mislim da je usvojen, ali provjerimo ipak. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. Usvojen Amandman 180. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim vas da provjerimo. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. Odbija se. Kompromisni amandman broj 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen je. Amandman 234. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen je. 185. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 187. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 200. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim vas da provjerimo. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbijen je amandman. Kompromisni prijedlog, odnosno amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? je. Kompromisni broj 13. Tko je za? Za? Protiv? Suzdržani? Usvajanje. Kompromis 14. Tko je za? Želite provjeriti kompromisni amandman broj 13? Dobro, otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. Usvajanje. Kompromisni amandman broj 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen je. Amandman 219. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim vas da provjerimo. Glasovanje se otvara. Zatvaramo glasovanje. Odbijen je. Amandman 220. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen je. Amandman 222. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojen je. Amandman 224. Za? Protiv? Suzdržani? Molim vas da provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje usvojen Amandman 223 za, protiv, suzdržani, odbijen je. Empol 17 za. Kod mene je to stranica 18, a riječ je o amandmanu Empol 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti. Glasovanje otvoreno? Zatvoreno? Usvaja se. Empol 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen je. Provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. Empl 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvanje. Kompromis 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sad imamo Ample pozivanja 1. Za, protiv, suzdržani, usvajanje 2. Za, protiv, suzdržani, usvajanje. Ample pozivanje 13. Za, protiv, suzdržani, Odbija se. Možemo provjeriti, dobro. Otvaram glasovanje. Zatvoreno. Odbija se. Amandman 1 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 2 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. E, Uh, Ample 3 in navod 3 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Navod 4 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Navod 11 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Maman 3 tko je za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti. Otvaram glasanja The closed. Zatvaram. It's adopted. Usvojeno. Uh, ample citation. Ample navod 10. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amaman 4. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Navod 12. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis 16. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Amaman 9 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amaman 10 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amaman 13 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo, otvaram glasanje. Your vote is closed. Zatvaram. usvojeno. Kompromis 17 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 16 tko je za, protiv, suzdržani, Provjerimo. Otvaram glasanje. Amendment 16. The vote is closed. Zatvaram glasanje. Amaman 16. Mm. Dobro, ponovit ćemo. Amaman 16. Otvaram glasanje. The vote is closed. Zatvaram. Usvojeno. Kompromis 18. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Ample N. Dakle, glasanje po dijelovima u tri dijela. Prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Treći dio, tko je za, protiv, suzdržani. Provjerimo. Otvaram glasanje. The vote Zatvaram. Odbijeno. Kompromis 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Otvaram glasanje. Kompromis 20. The vote is open. The vote glasanje. Usvojeno. Admaman 38 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Admaman 37 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Admaman 36 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Ample C. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno, ali provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Vote is closed. Usvojeno. Ample D. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Ample B. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 22. Odnosno provjera, dakle, Ample B. Provjerimo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje usvojeno. Kompromis 22. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Imamo 42. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Mislim da odbijeno, ali provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Your Zatvaram. Odbijeno. Kompromis 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 50. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amalan 52. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis 24. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis 25. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amalan 61. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amalan 59. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvojeno. Amandman pa 62 i 63. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 65. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 67. Tko je za? Želite provjeru? 65. U redu. Otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 66. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. MPG u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 26 koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 27 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 28 tko je za, želite provjeru 27. Dobro. Otvaram glasanje. Zatvaram usvojeno. Kompromis 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Dakle, kompromis 29. Otvaram glasanje. Zatvaram Zatvaram. Usvojeno. Amandman 79 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 81 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 86 tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Amandman 86. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 87. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerimo. 87. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 88. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 89 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 91 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 92 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 96 tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo Amaman 96. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 30. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amaman 103. Tko je za? Protiv. protiv, suzdržani. Provjerimo. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Konačno glasanje, dakle za ovako izmijenjenu tekst rezolucije. Otvaram glasanje. The vote is closed. Zatvaram. Usvojeno. Thank you. Thank you. There is no more votes. To je bilo sve što se tiče glasanja. Nije bilo jednostavno, kaže predsjednica. Ja bih htjela vanjinsko glasanje, odnosno da se zabilježi moj glas u tom smislu. Hvala lijepo. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Now we will have time for the key messages, yeah? For key messages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 Okay. Colleagues, we can... Uh, kolege i kolegice, nastavljamo sa sastankom, peta točka dnevnog reda. Dakle, deset glavnih poruka upućenih Europskoj komisiji. To je nacrt, dakle, ovih deset ključnih poruka možete pronaći u svom dosjeu. Dakle, njih su izradili klubovi. Imamo tri glavna prioriteta. Dakle, strategija ravnopravnosti spolova, ravnoteže između privatnog i poslovnog života, te dakle, rodno utemeljeno nasilje, potom, dakle, uključenost žena u donošenju odluka, pitanje mirovina, jednako postupanje, dakle, prilikom zapošljavanja, razlika, dakle, u pravima u digitalnom svijetu, te gender mainstreaming u europskim politikama. Imate li neke komentare? Zato jer moramo ove poruke uh, usvojiti na sljedećem uh, sastanku odbora, dakle 11. Uh, svibnja. Ako nema komentara, jer je ovdje prijedlog došao od svih političkih klubova, onda ćemo glasati ovim porukama idućeg tjedna i sada ćemo pričekati povjerenicu Jurovu koja će doći u 4 sata. Dakle, evo imamo nešto vremena. Molim vas da budete ovdje u 4 sata.

planiranja u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

Hvala Hvala vam. u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 Dragi kolege, nastavljamo s našim sastankom. Naša sljedeća točka dnevnog reda je posjeta Vere Jurove, povjerenice za pravosuđe, zaštitu potrošača, ravnopravnost spolova. Gospođa povjerenice, hvala vam lijepo što ste došli na naš sastanak odbora. Možemo reći da uvijek eh, pozdravljamo vaše sudjelovanje, posebno kad nemamo mogućnost e, se, kad se već nismo dugo vidjeli na ovom odboru i na strukturirani dijalog je za nas vrlo važna tema pa vam zahvaljujemo što ste sada ovdje s nama i sad vam dajem riječ. Gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo, zastupnici u parlamentu, drago mi je da sam ovdje i iskrena sam kad to kažem. To je uvijek dobra prilika ne samo da izvršim svoju dužnost budući da sam odgovorna ovom odboru za ono što radim, nego i da čujem vaše mišljenje i aspiracije i ideje. Jer koji put se, se vrtimo u krugu i uvijek kad imam priliku s vama razgovarati pojedinačno, bilo na plenarnom sastanku ili na sastanku na vašem odbora. Uvijek eh, mi je drago čuti što mislite o našem radu i vezano za pitanja ravnopravnosti i spolova. Ovdje bih htjela danas govoriti eh, i imat ćemo eh, o, o paketu i o i onome što je postignuto Istanbulskom konvencijom. Imamo zato puno toga danas za raspraviti i ja ću početi sa jednom kratkom prezentacijom, a onda ćemo imati raspravu. Imamo nove podatke o izvješću o ravnopravnosti e, spolova koji je objavljen u ožujku. Ovo su brojke. Još uvijek još uvijek nisu žene dovoljno predstavljene u, na tržištu rada jer one predstavljaju pola stanovništva, a samo 65% je njih na tržištu rada, dok muškaraca ima 75%. One često moraju prekinuti svoju karijeru da bi se brinule za svoju djecu ili starije ili bolesne osobe. Isto tako, to je, one su i više izložene siromaštvu nego što je to slučaj kod muškaraca. Troškovi su 2,8 BDP-a Europske unije. Niska zastupljenost žena na tržištu rada košta naš 2,8% bruto domaćeg proizvoda. Što se tiče novca, tu se radi o 370 milijardi eura godišnje. Ja sama nisam mogla vjerovati ovoj brojci kad sam je čula, pa sam se konzultirala i sa osobama iz Euroforumova i oni su mi potvrdili i objasnili su mi metodologiju i potvrdili su da se radi o toj brojci. I, i to je zapravo jedna dosta konzervativna procjena. I kad se govori o ravnoteži između privatnog i profesionalnog života, imamo paket koji smo pre predložili, treba istovremeno govoriti i o nejednakosti, i, ali istovremeno treba govoriti o ekonomskim činjenicama i o stvarnoj situaciji na tržištu Europske unije, kao i o gubicima. Istovremeno, kad govorimo o pitanjima siromaštva i niske zastupljenosti žena na tržištu rada, možemo vrlo ozbiljno, moramo vrlo ozbiljno zamotriti da žene danas predstavljaju 60% osoba sa univerzitetskom diplomom. I to znanje, to naše društvo mora bolje koristiti. Oni više očeva treba više vremena provoditi sa svojom djecom trebamo razmatrati e, kad biraju budućeg poslodavca trebaju razmišljati o ravnoteži među svog privatnog i profesionalnog života. Isto tako imamo društvo koje stari. Sve više obitelji morat će se brinuti za starije rođake. I zadnje, ne najmanje važno, digitalna revolucija omogućuje fleksibilno organiziranje radnog vremena u brojnim segmentima poslovanja. To su svi faktori koje smo uzimali u obzir kad smo pripremali paket koji je e, za kombinacija zakonodavnih i nezakonodavnih mjera i instrumenata koji bi trebali omogućiti bolje uvjete za postizanje ravnoteže između privatnog i profesionalnog života. Shvaćamo da trebamo doći do kombinacije različitih aranžmana koji će omogućiti bolju kvalitetu i bolju pristup uslugama u, kako bi si svi članovi e, mogli, svi članovi obitelji mogli uključiti u tržište rada. Prema tome uvodimo modernu politiku koja će dati podršku uspostavljanju ravnoteže koja u, između privatnog i profesionalnog života, a tu imamo i zakonodavne i nezakonodavne mjere, znači ne, ne pripremamo samo zakonodavne mjere, nego nadamo se nešto što možemo nazvati koherentnom politikom. Zakonski okvir koji će se pozabaviti e, nedostacima, kao što je nedostatak fleksibilnosti i previše E, limitirana transferabilnost. To su ova sadašnja prava će se unaprijediti kako bi se kvaliteta života popravila i za muškarce i za žene uz potpuno poštivanje individualnih sloboda obitelji što neće onemogućiti, spriječiti državu da e, postigne nešto što bi omogućio, vi, omogućilo viši standard. Mi želimo definirati minimalni standard. Pre, prelažemo fleksibilnost kako bi se e, produžilo vrijeme zbrige za djecu od 8 do 12 mjeseci kako bismo potakli e, ravnotežu između spolova što se tiče njege za djecu imam, predlažemo i netransferabilnost u odnosu koja je duža nego što je do sada to bio slučaj uz an, znači netransferabilnost od četiri mjeseca umjesto jednog mjeseca, a drugi, drugi dio e, plaćeno bolovanje za oba roditelja što je nešto novo koje, što smo unijeli u ovaj paket direktiva daje i prava na roditeljski dopust oca kad se radi o novorođenom djetetu predlažemo ta prava uz naknadu da bismo olakšali jednako, podjednako preuzeti teret odgovornosti i to pet dana godišnje plaćenog, eh, plaćenih neradnih dana to je e, nešto što bi omogućilo i muškarcima i ženama da se prilagode. I isto tako predlažemo povećanje postojećih prava i veću fleksibilnost za sve radnike koji se imaju djecu ili druge članove obitelji koji ovise o njihovoj njezi. Isto tako imamo i skup nelegislativnih aktivnosti. Prije nego dođem do tog dijela našeg prijedloga, malo bih se zadržala na ovom e, zakonodavnom e, rješenju koje predlažemo. Mislim da se vi sigurno možete sjećati trenutka kad smo predložili povlačenje direktive o porodiljnom dopustu. To je, to je bilo blokirano u vijeću zbog činjenica određene su države u međuvremenu već imale određene mjere koje su slične onima što je bilo predloženo u direktivi o porodiljnom dopustu. A sada predlažemo novu legislativu koja će obuhvatiti ne samo vrijeme nakon što se rodi dijete u obitelji, nego i duži period koji će omogućiti i uključiti da i drugi roditelj bude više uključen u obiteljski život i što će, a trajat će dulje kako bi se obuhvatila, obuhvatili i probleme e, problemi vezani za njegu pojedinih drugih članova obitelji. To je znači to. I mene raduje što ćemo ovdje raspravljati o tome, jer ovo treba gledati zajedno sa svim onim nezakonodavnim aktivnostima koje su isto tako dio tog paketa. Što se tiče tih aktivnosti, govorimo o praćenju, financiranju u okviru europskog semestra, poboljšava, govorimo o poboljšavanju e, prikupljanja podataka, razmjeni statistika i nastavljanju usmjeravanja e, zemalja članica. Mogu vam reći da ovaj paket, posebno u ovom nelegislativnom dijelu, očekuje uključivanje i komisije jer eh, potpredsjednik Tine i Dobrovski i, i Korina Kresu eh, Pjer koji svi oni napravili su doprinos vezano za sredstva ili preporuke kojima se želi promijeniti porezni sustav kako bi on bio povoljniji za obitelji o kojima smo e, govorili kao i za druge aktivnosti koje smo predvidjeli. I sada da vam dadem neke primjere onoga što vidimo kao aktivnosti nelegislativne privode. E, želimo osigurati sve ono što je već legislativa predvidjela za trudne žene. Još jedan primjer je cilj da potaknemo korištenje Europskog fonda za strateška investiranja kako bismo financirali socijalnu infrastrukturu posebno vezano za usluge, brige za djecu i one koji trebaju trajnu njegu, bolju zaštitu e, trudnih žena i majki. Neki od vas rekli ste da biste htjeli to ta rješenja vidjeti u novom zakonodavnom sektoru jer mi već imamo zakonodavstvo vezano za tu zaštitu ali ono što smo ustanovili je jednostavno nema primjene jedna od mjera koju predlažemo je uključenje u raspravu sa inspektoratom rada i sa drugim tijelima zaduženim za primjenu u zemljama članicama koje jer su ta tijela zadužena za nadzor tržišta rada. E, želimo, ih, želimo im pomoći da primjene te mjere na pravi način. Isto tako, ovdje sam spomenula Europski fond za strateška ulaganja, ali imamo i klasične europske fondove koje će se moći koristiti za bolje i dostupnije usluge za zaposlene roditelje, bilo da se radi o vrtićima, jaslicama ili e, pomoći oko starijih osoba u obitelji, što bi sve pomoglo da se riješiti problemi obitelji. E, predlažemo korištenje tih sredstava e, u tu svrhu, a to je nešto potpuno novo, jer socijalne usluge su uvijek bile u Europi viđene kao nešto što je javno ulaganje, ali mi želimo otvoriti više mogućnosti projekata koji bi bili suradnja javnog i privatnog sektora. Isto tako želimo potaknuti oblike društvenog poduzetništva u smislu da su uključene neke specijalizirane organizacije, nevladine organizacije jer su to isto tako tijela koja mogu biti uključena u kreiranje boljih usluga za obitelji. To bi bili načini financiranja. dok se e, čekalo na ovaj paket, ja sam svjesna da je bilo potrebno strpljenje i ja se veselim današnjoj raspravi jer pretpostavljam da ima sigurno dub dobrih ideja i komentara koje bismo od vas mogli čuti jer trebamo dalje raditi na ovom paketu. mjere se odmah mogu provoditi i mi radimo na tome i postoji velik e, prostor, značajan prostor da se to i ostvari, zato pozdravljam vaše ideje. Jedan od ciljeva ovog paketa uspostave ravnoteže je da se e, u, životu je da se uključi, isključi, da se radi na smanjenju isključivosti žena i njihovom siromaštvu. Tu se radi o Eh, u uvođenju u primjeni načela iste iste plaće kod istog eh, eh, kvalitete rada i tu imam mjere koje smo predvidjeli i želim s vama podijeliti način kako mi razmišljamo o tom kompleksnom pitanju razlike u plaćama između, za isti rad između muškaraca i žena jer tu je trebamo imati Eh, na eh, potrebu da se na individualan način određeni problemi rješavaju. O tome sigurno možemo isto tako kasnije raspravljati. Sad bih rekla nekoliko riječi o tome kako se želimo boriti protiv nasilja nad ženama. Tu se mislimo prvenstveno na bolju ekološku situaciju žena koja će smanjiti tu eh, pojavu nasilja na bazi spola i znamo da su brojke stvarno šokantne jer imamo najnovije podatke koji pokazuju da je, su stavovi e, još uvijek loši. 22% uključenih u naše e, upitnike vjeruju da su žene potakle nasilno ponašanje, a 17% se slaže da nasilje prema ženama često provociraju same žrtve. I kad uspoređujemo te brojke sa brojkama koje smo imali prošle godine o tom fenomenu, onda onda vidimo koliko imamo žrtava u Europskoj uniji i to pokazuje da još uvijek je nasilje e, prema ženama nešto što naše društvo na neki način prihvaća i smatra gotovo neizbježnim. To je jedan od čimbenika koji moramo imati na umu kad radimo, kad bilo što poduzimamo u tom području. Ove ankete smo pokrenuli e, smo pokrenuli ove godine kako bismo se usmjerili na aktivnosti koje se e, i prema ženama i uspjeli smo mobilizirati relativne, sve relevantne dionike kako bismo formulirali i najbolje prakse u Europi e, i definirali smo 12 sustava bespovratnih sredstava za projekte koji bi se bavili ciljanim informacijama i aktivnostima koje bi se trebale smanjiti i boriti, suzbijati nasilje prema ženama. Još nismo završili e, proces financiranja aktivnosti e, civilnog društva, ali imamo, imamo um, potvrdu da će se zajedno financirati od strane komisije ove aktivnosti, imamo potvrde o tome. Pitanje nasilja prema uh, ženama treba se uh, graditi na bazi partnerstva sa različitim uh, organizacijama iz poslovnog svijeta i civilnog društva da bi se postiglo odgovarajući E, odgovarajuća proširenost i doseg. Komisija je organizirala više događaja u Europi i drugdje, kao i ono nedavno u Gruziji gdje smo se bavili pita, istim pitanjem i željeli privući pažnju različitih dionika. Organizirali smo seminare kako bismo govorili o uspješnim politikama i veselim se i događaju koji će se organizirati ovdje u parlamentu u 11. mjesecu ove godine. Isto tako imamo i zakonodavni fremi koji govori i o pravima e, žrtava i želimo isto tako poboljšati e, podatke koje ima Eurostat ima, želimo raditi nova istraživanja vezano za nasilje nad ženama koji će se raditi kako bismo postigli koordinaciju i podršku, ali za njene najmanje važno. Drago mi da s vama mogu podijeliti i ono što se dogodilo u, vezano za Istanbulsku konvenciju od prijedloga. Komisija je usmjerila napore i na konstruktivne rasprave sa vijećem kako bi se došlo do političkog dogovora o ovom vrlo važnom prijedlogu. I vi ste stvarno bili za nas u tome važan saveznik zbog stalne podrške. Sad smo napredovali i tekst kompromisa nacrta, nacrta odluke vezano za Istanbulsku konvenciju e, dobio je podršku korepera prošli tjedan. Taj nacrt odluke biti će sljedećih nekoliko tjedana predložen za usvajanje. Htjela bih vam zahvaliti za vašu predanost suzbijanju nasilja nad ženama, a posebno izvjestitelje gospođe Ani i gospođi Kristin Downs za njihov privremeni izvještaj o Istanbulskoj konvenciji i isto tako za zbog organizatora boja saslušanja i na kraju Vratit ću se na ono što je uvijek dio naših napora oko legislativa, a to je uključenje žena u upravna tijela. To je još, kako da kažem, u blokirano. Vidimo spor mali E, mali napredak kad se radi o zastupljenosti žena u upravnim tijelima tijekom zadnjih pet godina. Ali ako bismo imali zakonodavstvo mogli bismo napredovati puno brže i bolje. I još uvijek imamo manjinu u vijeću koja blokira E, ovaj, naše napore, ali nadamo se da će se situacija promijeniti nakon izbora u Njemačkoj, ali mi ćemo se morati potruditi najviše što možem kako bi Njemačka i još neke druge zemlje članice e, bile na našoj strani. Hvala vam na ovom e, ohrabrujućem, na ovoj ohrabrućoj reakciji. Mogu vam pričati o tome što smo radili da bismo uvjerili naše kolege u Njemačkoj i moramo se stvarno ozbiljno boriti da kako bismo na nacionalnoj razini postigli prihvaćanje takvih zakona u toj situaciji. došli smo do direktive gdje molimo da se uključe da dođe do uključenja zemalja članice, ali kolege iz Njemačke rekli su nam da nisu jako zagrijani za ponovno otvaranje rasprave o toj direktivi o ženama u upravnim tijelima. Ali je naša direktiva prihvaćena. Prema tome sada, ali nije prihvaćena, moramo čekati i u međuvremenu otvara se drugi front i mi smo aktivno e, radimo na suradnji sa kompanijama, imamo povelju o raznolikosti i to je stalni je pritisak na kompanije, e, radimo da bi došlo, da bi veći broj žena bio u vodećim pozicijama, želimo da one binu član, da žene budu više zastupljene ne samo u neizvršnim nego i na izvršnim pozicijama. Dakle, hvala vam na vašoj konstruktivnoj podršci. Treba će nam toga još tijekom sljedećih nekoliko mjeseci. A moramo raditi paralelno e, kako bismo uvjerili tvrtke da promijene svoj pristup. To bi bilo sve od mene za, za sada. Hvala vam na strpljenju. Hvala vam lijepa, gospođo povjerenice, na vašem izlaganju. A sada otvaram raspravu. Počet ćemo s prvim krugom pitanja i intervencija koordinatora. Sada bih dala riječ gospođi Lagrip, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Gospođo povjerenice, hvala vam lijepa što ste nam se pridružili na našem današnjem sastanku. Želim vam se zahvaliti i na tome što ste nas upoznali doista sa svim događanjima i najnovijim događanjima. To nam je omogućilo da ažuriramo svoje informacije i da budemo doista u korak sa svim događanjima. To će biti korisno za naš e, budući rad i naše eventualne buduće aktivnosti. Imam dva pitanja u vezi sa e, nacrtom direktive o ženama u upravnim odborima, no zapravo već ste nam djelomice odgovorili na e, pitanje koje sam htjela postaviti. Naime, dijelim razočaranje, odnosno bojazan e, koje ste spomenuli i nadam se da će doći do pomaka. No u svakom slučaju budite sigurni da smo e, predani ovome dosjeu, ovome spisu. No, pitanje koje želim postaviti u ime kluba zastupnika EPP-a jest o stanju stvari kad je riječ o ratifikaciji Istanbulske konvencije. I ponovno vam naravno zahvaljujem na tome što ste nam omogućili da razumijemo E, što se to može očekivati u sljedećih nekoliko tjedana i što bi nam pomoglo da napravimo iskorak prema toj konačnoj fazi ratifikacije na razini Europske unije. Želim zahvaliti na svom trudu i na energiji koje, ste uložili u ovo pitanje. Svi smo svjesni vašeg, e, vaše osobne predanosti koja je doista bila vrlo ključna u ovome kontekstu. E, pomno smo pratili događanja. No, dvije su teme koje želim spomenuti prije nekoliko trenutaka, naime odbor za prava žena jednako jednakost spolova usvojio je izvješće e, koje sam sastavila o pitanju potrebe za strategijom za smanjenje onoga što nazivamo jazom, odnosno razlikama između mirovina muškaraca i žena. O tome će se glasovati na plenarnoj sjednici u lipnju Danas smo naime usvojili nacrt eh, tog izvješća na našem odboru i sigurna sam da će biti drugih, prilike, drugih prilika o raspravi eh, prije glasovanja na plenarnoj sjednici. Također eh, vam želim skrenuti pozornost na činjenicu da želimo konkretno i e, temeljito djelovanje Europske komisije u tjesnoj suradnji sa državama članicama kako bi se uspostavili pouzdani i ozbiljni pokazatelji koji će nam omogućiti e, da imamo primjerenu metodologiju kako bismo doista mogli korektno dijagnosticirati i dokazati postojanje tih razlika. Govorimo o 38% na razini Europske unije, što je doista neprihvatljivo. To je što više skandalozno. Doista moramo biti djelotvorniji kad je riječ o metodologiji, ako želimo u konačnici imati pouzdane pokazatelje i raditi i, osigurati da na Europskoj uniji ustanove se doista zalaže za taj cilj je da djelotvorno rade i da omoguće državama članicama da donose ispravne odluke na temelju ispravno donesene dijagnoze. Također ste govorili o ravnoteži posebnog i privatnog e, e, života, odnosno o paketu mjera koji idu u tom smjeru. Ponovno smo svjesni vaše osobne zauzetosti za finaliziranje tog paketa. E, u ovom trenutku to doista više nije upitno već smo počeli ulaziti zapravo u same detalje e, prijedloga koji ste iznijeli i počeli smo formulirati vlastito stajalište u odnosu na to. No želim vas e, uvjeriti da ćemo imati proaktivan i konstruktivan stav u našem klubu zastupnika. Vrlo ćemo e, nastojati na tome da damo konstruktivan i pozitivan doprinos i potporu, naravno uzimajući i poštujući u obzir i poštujući e, nacionalne kompetencije država članica, no svakako želimo pojačati socijalnu dimenziju Europsku unije. To je nešto što naravno naši građani, građani Europske unije od nas očekuju. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada gospođa Garcia Perez, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Želim se zahvaliti povjerenici da tome što nam se pridružila na sastanku odbora danas. Čekamo je već dulje vrijeme i stoga joj želim zaželjeti dobrodošlicu. U ovome forumu imamo mogućnost poslušati o tome što je sve obavljeno u okviru komisije, no isto tako možete i vi čuti sa svoje strane što je to što nas muči i zanima u ovome odboru. Mislim da ste nam dali dobar pregled onih glavnih pitanja koja su sada pred nama, pa ja mogu biti kratka. Za početak pozdravljamo prijedlog o pomirbi i, i naime već dulje vrijeme to očekujemo. Mislim da ste djelomično ispunili očekivanja ovog parlamenta ovim prijedlogom zakonodavnih instrumenata. Naime, nema nikakve sumnje da samo uz pomoć zakonodavstva možemo ostvariti opipljiv napredak u onim pitanjima koja su nam važna. To će dati parlamentu priliku da se poboljša tekst o roditeljskoj odgovornosti i tako dalje. No mislim da je ovo doista dobra ishodišna e, platforma. Nadam se da ćemo je moći poboljšati, unaprijediti u ovome parlamentu, a isto tako se nadam da ćemo vidjeti što će se dogoditi sa rodiljnim dopustom. Naime, ne želimo naravno da nas e, vijeće i dalje sputava. Dakle, pred nama je velik izazov e, u smislu uvjeravanja i nacionalnih parlamenta da se e, u tom pogledu, u pogledu ravnoteže privatnog i poslovnog života ostvari napredak. Evo još jedne stvari koja nam je važna kad je riječ o rodinom dopustu. Naime, svjesni smo da je komisija htjela početi razmišljati o tome prijedlogu i rekli ste da nema razmjene najboljih e, praksi e, za sada. Nisam sigurna imate li o tome informacija, možda biste mogli to proslijediti e, članovima odbora. Dakle, koje zakonodavstvo postoji na razini Europske unije, odnosno postoje li propisi koje štite trudnice na radnom mjestu. Moramo provjeriti postoji li E, i odgovarajuća transpozicija u nacionalna zakonodavstva. Naime, i sami ste rekli da ovoga trenutka nema e, odgovarajuće provedbe. I dalje imamo zaposlene žene koje gube e, radno mjesto zbog trudnoće. Možete li nas dakle uputiti na članke zakonodavnih instrumenata kojima je to uređeno i kako je to transponirano u zakonodavne okvire država članica. E, I na kraju spomenuli ste ratifikaciju Istanbulske konvencije. Znamo da ste uložili mnogo truda i mi smo sa svoje strane e, imali više rasprava o rodno uvjetovanom naselju e, na plenarnim sjednicama. Naime, rodno uvjetovano nasilje je jedno od najvažnijih pitanja ne samo u Europi već i širom svijeta i ratifikacija Istanbulske konvencije je zato ključna za takvu borbu. Eh, htjela bih znati biste li nam mogli dati dodatne informacije o eh, postupku hoće li eh, doći do ratifikacije cjelokupne konvencije ili ćemo izabrati pojedine dijelove za koje Europska komisija smatra da su važni Drugim riječima, hoćemo li ići na ratifikaciju cjelokupne konvencije u, na temelju ovog kompromisnog prijedloga ili samo na ratifikaciju dijela konvencije. Bilo bi dobro kada biste nam na to mogli odgovoriti bilo danas ili naknadno slanjem informacija e, naknadno. Evo, i na koncu još jednom hvala što ste nam se pridružili. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća i gospođo povjerenice. Hvala što ste nam se pridružili i dali nam ove doista detaljne informacije. E, na tome smo vam zahvalni, kao što su i kolegice i kolege rekli, zahvalni smo na tome. No, dopustite da vam kažem da ALDE iskreno pozdravlja prijedloge koje ste iznijeli, smatramo ih modernima, primjerenima i primjerenima za 21. stoljeće. Isto tako smatramo da će ovi alati biti korisni da se poveća stopa zaposlenosti žena, kao što ste istaknuli to je nešto od čega će i gospodarstvo imati koristi gospodarstvo u cjelini. A također postoji potencijal za povećanje e, prihoda i poboljšanje napredovanja e, u karijeri i širenje ovog pula talenta odnosno ljudskih resursa e, pogotovo u kontekstu nedostatka e, kvalificirane radne snage u pojedinim sektorima zatim to može također i e, motivirati kompanije da imaju jedan proaktivni stav i to smatramo doista primjerenim načinom da se E, sve to ostvare. Također podržavamo zakonodavno djelovanje kao i one nezakonodavne mjere s kojima ste nas upoznali. Dakle, želim reći da je pred nama paket e, koji smatramo dobrim, kao što ste sami rekli, nije riječ samo o zakonodavnim prijedlozima, već o jednoj dosljednoj politici i za nas je to doista zanimljivo. Što se tiče vašeg komentara o Istanbulskoj konvenciji, kao što je moja kolegica već istaknula, neću ići u detalje, već e, samo jasno e, komentirati emancipaciju žena kao alat sredstvo za borbu protiv nasilja protiv žena. To je naime i argument, odnosno e, izjava koju sam dala već ranije u nekoliko drugih e, foruma, a to je da je ekonomska ovisnost doista po život opasna, dosljedno, doslovce. I to doista moramo e, riješiti i sami ste istaknuli da je nasilje prema ženama u našim društvima nažalost općenito prihvaćeno i to je doista nešto što ne smijemo dopustiti da se nastavi. I na kraju jedan vrlo općenit komentar, više za moje kolegice i kolege u ovome forumu, odboru. Želim naglasiti prijedlog ALDEA za e, spolna prava i zdravstvena, zdravstvenu skrb. Naime, pozivamo komisiju da se uključi promicanje i poboljšanje reproduktivnih prava i zdravlja u sljedećoj strategiji e, zdravstvene skrbi. Još uvijek je moguće da klubovi zastupnika daju elemente. 11. svibnja će biti glasovanje ovdje u odboru FEM, pa vas molim da podržite e, naš prijedlog ili da date dodatne komentare. Hvala. Gospođo Bjorki sljedeća, izvolite. Hvala lijepa, zahvaljujem povjerenici Jurovoj što nam se pridružila. E, evo nekoliko riječi s moje strane o doista vrlo važnom paketu o ravnoteži između poslovnog i privatnog života. Mislim da je doista izuzetno važno da imamo pred sobom paket koji je usredotočen na e, srž, a to je pitanje sudjelovanja žena na tržištu rada. Postoje elementi u tom paketu koji su izuzetno važni, a to je neprenosivost, zatim plaćanje. To je ključ do e, prave ravnopravnosti i bolje plaćenosti žena. Ima nekih elemenata gdje sam možda skep, o primjerice fleksibilni radni aranžmani za pružatelje skrbi kao i e, neke druge beneficije za koje smatram da bi mogle biti određena vrsta zamke za žene, no želim također reći da mislim da moramo osobito Eh, obratiti pozornost na nezakonodavne mjere, a to primjerice eh, ulaganje u infrastrukturu eh, koja se odnosi na bolju skrb za djecu, kako bismo u konačnici dobili što, dobili što svi želimo, a to je bolji paket. Još dvije stvari želim spomenuti. Mislim kao povjerenica za jednakost spolova ste zainteresirani i mi smo o tome govorili, to je global gag rule, odnosno prijetnja E, koja e, se nadvija nad e, zdravstvena i reproduktivna prava žena širom svijeta, vi kao povjerenica, nadležna povjerenica, mislim da je Mimica vrlo predan tome zadatku, no znajte da imate našu potporu, da budete vrlo snažni u potpori zdravstvenih i reproduktivnih prava žena kada se postavljalo pitanje djelovanja Europske unije na globalnoj razini. Također smo zatražili parlament za novu strategiju protiv krijumčarenja ljudi i s naše strane bili smo vrlo jasni budući da je riječ o najdominantnijem obliku krijumčarenja ljudi a to je krijumčarenje žena i djevojčica um, u cilju njihovog spolnog iskorištavanja mislim da se moramo pozabaviti stranom potražnje također ako želimo riješiti taj problem ne nijedna strategija neće e, biti djelotvorna bez jasne perspektive u smislu ravnopravnosti spolova. Zatražila sam to od povjerenika Avramopulosa i mislim da, je, da mu je potrebna i vaša stručnost i vaš doprinos. I na koncu, znam da to ne ovisi o vama, no e, sud, e, Europski sud je donio presudu da poslodavac ima pravo odbiti budućem budućeg zaposlenika, potencijalnog zaposlenika, odnosno zaposlenicu ako ona nosi veo. Mislim da na taj način otvaramo vrata diskriminaciji muslimanki, protiv muslimanki u Europi. Mislim da tu moramo doista biti jako pažljivi i oprezni e, kada pratimo E, događanja u Europi. Mislim da tu ne smijemo dopustiti da se ta vrata otvore, moramo omogućiti svim ženama pristup tržištu rada, ne samo e, nemuslimankama. Ispričavam se što imam, moram vas napustiti jer imam i druge obveze pa stoga napuštam ovu sjednicu, no evo toliko s moje strane. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Marcelest, sada izvolite. Hvala lijepa predsjedateljice, gospođo povjerenice Jurova, hvala što ste nam se pridružili danas. Istina je da sa stanovišta zelenih e, i mi smo zadovoljni što vidimo ovaj paket pred sobom. Mislimo da on daje doista pozitivan doprinos. Imamo četiri mjeseca roditeljskog e, dopusta i znate da nismo potpunosti sretni. Naime, čini nam se da ipak nedostaje ambicioznosti u ovome paketu ako se gleda osobito u svjetlu direktive o rodiljnom dopustu. I dalje čekamo neki prijedlog, želimo da nešto dođe i iz smjera vijeća po tome pitanju. I smatramo da je važno da e, roditeljski dopust e, bude dostupan i da bude u 100% da bude 100% plaćen kao jedini muški zastupnik, moram ponoviti da smatram da oba roditelja moraju imati pravo na dopust i da moraju e, imati mogućnost održavanja te ravnoteže između poslovnog i privatnog e, žena. No, želim se usredotočiti na nezakonodavne mjere, osobito na onu ključnu mjeru o kojoj se nije mnogo govorilo, a ona se odnosi na praćenje nezakonodavnih mjera Htio bih naime znati sljedeće. Što komisija predviđa u smislu e, provedbe nezakonodavnih mjera u ovome kontekstu primjerice regionalnih e, fondova, odnosno sredstava koja se zato koriste kako bi države članice poboljšale infrastrukturu koja služi skrbi za djecu. Hoćete li to pratiti, način na koji se te mjere provode, kako bi se ostvarili vaši ciljevi? Zatim, što se tiče europskog semestra, hoćete li integrirati ili uzeti u obzir ta pitanja i u tom kontekstu, u kontekstu europskog semestra? Hoćete li omogućiti i predvidjeti praćenje koje bi dovelo do djelotvornijeg e, djelotvornije provedbe nezakonodavnih mjera. Također se želim dotaknuti još jedne pitanja koje ste izostavili iz svojeg izlaganja, za koje smatram da je jako važno, s obzirom na to što sve trenutačno prolazimo, mislim prije toga na klimatske promjene, znate da smo u ovom odboru doista e, dosta raspravljali o tome i o dimenziji ravnopravnosti spolova. Povjerenik, vi kao povjerenica za pravosuđe i jednakost spolova, naravno da ste nadležni za to pitanje. Jeste li svjesni što se čini po pitanju klimatske pravednosti? je li glavna uprava i na tome radila i je, imate li na svojoj strani ovdje i e, povjerenika nadležnog jer naime e, to je pitanje jednako važno e, i podjednako potpada pod vaš vaše područje odgovornosti. Imamo tu još jedan paket koji je vrlo važan, a to je paket čiste energije za sve građane Europske unije. Tu doista moramo biti usredotočeni na dnevni red, na program i u njega ugraditi ovu dimenziju jednakosti spolova. Pitam se stoga jeste li vi, odnosno predsjednik Juncker, odnosno kolegi povjerenika, usredotočeni na tu ideju o čistoj energiji i nalazili se pitanje jednakosti spolova u tome. Hvala. Hvala. Sada bih dala riječ povjerenici da odgovori na ova pitanja. Hvala lijepa na vašim pitanjima i komentarima, na inspiraciji Zanima me, trebali li, li biti kratka kako bi ste mi postavili još neka pitanja? Dobro, to se u svrhu dobro planiranja. Biću kratka. Zastupnice Legrip, hvala vam. Ja doista vama trebam eh, zahvaliti na vašem eh, radu. Hvala vam što ste e, imali samo riječi hvale za ovaj projekt, dakle ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Moramo to svakako imati na umu. Danas je evo, e, prvi dan druge polovice našeg mandata, ako sam dobro izbrojala. Nadam se doista da ćemo jednog dana moći e, bolje iskombinirati svoj privatni i poslovni život. Moramo raditi na tome da bi nam to bio jedan od instrumenata za rješavanje razlika u plaćama. To je usko također povezano i sa razlikom u mirovinama koji ste spomenuli. Kod nekih država članica je to 35%, kod drugih su te brojke više. Da, to je doista znak za uzbunu. Glavni izvor razlike u mirovinama proizlazi iz skrbi za članove obitelji. Dakle, taj razlika u mirovinama je nagrada evo, ženama koje su se tijekom života brinule za svoje obitelji. To je doista nešto što trebamo naglas reći i istaknuti koliko je to sramotno. To nije situacija kao bi se trebala nastaviti. Potom je tu analiza, dakle, pokazatelji za mjerenje ovog fenomena. Ja ću to predložiti ministrima na sastanku EPSCO, dakle, vrlo vjerojatno u e, srpnju, dakle, početkom estonskog predsjedanja. Ja ću zatražiti da se ovo pitanje uvrsti u točke za raspravu, to što je prije moguće. Zbog čega? Zato što će komisija u drugoj polovici godine izraditi akcijski plan o tome kako se pozabaviti sa razlikom u plaćama i s tim treba dovesti u vezu razliku u mirovinama. I zato će biti od velike važnosti dakle, input koji budemo dobivali od ministara e, rada, dakle država članica iz parlamenta, a kako bismo se mogli pozabaviti ovim pitanjem i dovesti ga u vezu sa razlikom u mirovinama. Govoreći o ovom akcijskom planu, moramo obuhvatiti sve razloge tog fenomena. Obiteljske, to su i obiteljske dužnosti, potom je tu izravna diskriminacija, dakle različita plaća za isti rad. I to je dakle sigurno pitanje za tijela koje se bave nadzorom tržišta rada. Dakle, oni moraju bolje e, djelovati kada je su, kada u pitanju provođenje zakona. Kako bi se dakle pomoglo žrtvama te diskriminacije, vidjeli smo da oni koji trpe takvu diskriminaciju na radnom mjestu, dakle, da e, ne nailaze dakle, na pomoć e, od strane društva i mislim da je to nešto čime se moramo pozabaviti. Dakle, moramo se uključiti i to više, dakle, u suradnju sa tijelima za nadzor tržišta. To je nešto što je već obuhvaćeno našim paketom, dakle, govorimo o istoj stvari. Treći izvor ove, nejednakosti u plaćama, koja dakle dovodi do razlika u mirovinama, jest postojanje segregiranih radnih mjesta. To je jako složeno pitanje. Kada se nešto smatra ženskim poslom, automatski je manje plaćeno. To je uglavnom prisutno u javnom sektoru Evropske unije. I zbog toga se pokušavam pozabaviti ovim pitanjem putem preporuka namijenjenih, namijenjenih država članicama, ali potrebno je tu pronaći bolja rješenja i to putem ovog akcijskog plana koji sam spomenula. Ukoliko imate neke ideje, kako se boriti dakle, protiv ove kategorizacije, ovih segregiranih radnih mjesta, je su u pitanju kvote za muškarce možda? Ja se tu malo i šalim, ali ovdje valja doista dobro promisliti kako se boriti protiv ovog fenomena. S ovim je povezana i činjenica da mlade žene i žene ne studiraju. Dakle, one predmete koji vode do dobro plaćenih poslova, to je IT sektor, tu nedostaje talenata, nedostaju žene koje bi se dakle uključile u taj sektor sa svojim načinom razmišljanja, oni kažu jednostavno žene nisu u sustavu zato što nisu to studirale. I zato putem ovog mainstreaminga kojim se bavimo sada u komisiji stavili smo to i u našu agendu za e, vještine. I tu se naglašava potreba dakle boljeg odabira, dakle bolje selekcije studija za djevojke, odnosno žene, to je složeno pitanje na koje valja odgovoriti na više načina. Potom je tu pitanju i samopouzdanje žena, ona jednostavno ne traže novac. Kamo god idem i susrećem se sa djevojkama, i mladim ženama, ja im snažno savjetujem, tražite odgovarajuću svotu novca. Ne trebate na to pristajati. Dakle, pokušavamo izraditi sveobuhvatni dokument koji će obuhvatiti sve ove probleme, dakle razloge za ovu razliku u plaćama. Dakle, bolja provedba, veća transparentnost, bolje dakle preporuke državama članicama, provedba dakle agende o vještinama, ravnoteže između poslovnog i privatnog života i provođenje dakle tih propisa te moguća revizija e, direktive koje se bave ovim pitanjima zato što tu možda postoje praznine u zakonodavstvu dakle, kojima, bismo, kojima, koje bi se mogli riješiti usvajanjem amandmana. Ja vam samo ovdje pokazujem da će ovo možda biti dijelom akcijskog plana i da će to možda biti način da se dobije više transparentnosti, dakle modernizacijom zakonodavnih tekstova, ali i moguće sankcijama dakle za onih koji nastavljaju sa diskriminacijom na radnom mjestu. Dakle, ovo su ideje koje će se pojaviti u akcijskom planu i rado ću saslušati vaše prijedloge. Vi ste u kontaktu s građanima i možete nam dakle dati evo praktične ideje. Mislim da sam pokrila dio ravnoteži između poslovnog i privatnog života. Da, evo, nada je dakle, da će to proći u vijeću, kao što je rekla gospođa Garcia Perez. Imali smo loše iskustvo sa direktivom o porodiljnom dopustu to je blokirano na taj način da smo morali iznova započeti rad. Nadam se da se nećemo suočiti sa vrlo, sa vrlo jakim negativnim dakle, dakle protivljenjima. Imaćemo raspravu u ovom konkretnom prijedlogu. I ono što čujemo da je problematični dio ovog zakonodavnog paketa jest pitanje novca. Dakle, roditeljski dopust koji je plaćen, naravno da to donosi implikacije. Mi sad tu ne govorimo o državama članica od ko bi za to trebao platiti, to će one same odlučiti, dakle putem svog eh, socijalnog sustava, hoće li to biti dakle, poslodavci, netko će u svakom slučaju to trebati platiti. Zato mi je drago što imam makroekonomske analize, imam vrlo uvjerljive brojke koje pokazuju da će kratkoročno biti većih troškova, a dugoročno ćemo imati velike koristi. Dakle, to su argumenti koje ću iskoristiti u raspravi sa državama članicama i s njihove strane tu očekujem protuargumente. Što se tiče zaštite majki i roditelja, već imamo dakle u direktivi o roditeljskom dopustu dakle zabranu dakle nepoštenog postupanja dakle, na radnom mjestu i to je dakle zakonodavstvo koje se treba provoditi. I zato sam, o tome sam govorila u kontekstu ovog zakonodavnog paketa o ravnoteži privatnog i poslovnog života. Također treba se povećati povjerenje majci i majki i roditelja u tijela dakle koja nadziru stanje na tržištu rada koje bi i trebale dakle pomoći rješavanju sporova. Dakle, to se već nalazi u tom zakonodavnom tekstu, u ovoj posljednjoj, dakle, novoj direktivi u članku 12. Imamo, dakle, zaštitu oni koji uživaju prava, dakle, uključujući e, dopust za očeve, za njegovatelje. I tu želimo, dakle, vidjeti zaštitu roditelja i njegovatelja, dakle putem ovog e, stavka 12 stavak E i C. Potom je tu odluka Europskog suda, dakle e, slučaj Deker. Dakle, jasno se vidi da se treba provoditi dakle, zaštita majki i njegovatelja. Što se tiče Istanbulske konvencije, rado ću vam dostaviti pisani odgovor, zato što je to dosta složen pravni slučaj. Sada bih vam samo kratko odgovorila. Mi smo dakako željeli dakle, ovdje predložiti najšire moguće nadležnosti kada je riječ o Europskoj uniji. Još uvijek smo još uvijek se na tome radi, tu će sigurno doći do smanjenja, dakle područja primjene. Kada je riječ o ekskluzivnim, dakle, nadležnostima. Još uvijek smo u fazi pregovora i zato bih vam rade pismeno odgovorila. Tu bih vam predstavila postupak kroz koji smo prošli. Imamo kompromisni tekst, dakle, nacrta odluke vijeća u ime, dakle, Evropske unije koji je podržao Koreper, kao što sam prije toga rekla. Samo Poljska, dakle, nastavlja sa svojim negativnim stajalištem, Potom su tu Njemačka, Švedska, Irska i Grčka koje traže izmjene vezano uz područje primjene. Ja, kao što sam rekla, komisija izražava, izražava žaljenje zbog smanjenja područja primjene. Dakle, to bi bilo u suprotnosti sa sveobuhvatnom konvencijom temeljenoj dakle, na zaštiti ljudskih prava. Također je tu pravna zabrinutost o, dakle, o, razlici između dakle, potpisane odluke i pravnog temelja. Dakle, tako je formulirana odluka a predsjednicu će se pozabaviti dakle nacrtom odluke, onda će se o tome raspravljati u vijeću i u ovom trenutku još nije jasno kakav će to dobiti ishod. Nadamo se da će se vijeće složiti oko ovog pitanja. Evo, 11. svibnja Želim da to bude kao što vidite što je prije moguće. Dakle, za ovo je odabran, odabran složeni pravni temelj. Ovdje već ulazim u kazneno pravo, dakle to je članak 82 kroz 2 i članak 84 ugovora o funkcioniranju Europske unije. Madam Mlinar, uh, I am happy to help. Uh, Zastupnica Mlinar, rado ću vam pomoći vezano uz povjerenika Mimicu. Riječ o nasilju nad ženama, da, opasna je ova ekonomska ovisnost, imamo dokaze koji pokazuju da ukoliko žene nisu neovisne, dakle ekonomski neovisne, ukoliko one ne uspiju dobiti bolju plaću, dakle biti manje ranjive, uvijek će ove brojke biti izuzetno visoke kada je riječ o nasilju nad ženama. to je, to je sve međusobno povezano. Potom pitanje zastupnice Bjork o fleksibilnosti u paketu o ravnoteži između privatnog i poslovnog života. E, mi smo pripazili kod definiranja fleksibilnog radnog odnosa za žene. E, kolegica Brojke tu istaknula moguće zamke i ne želimo da žene upadnu u tu zamku. Dakle, korištenje part-time radnog vremena to je način na koji su žene kombinirale obiteljske dužnosti, dakle obaveze na poslu. Ali potom žene moraju raditi kao da rade puno radno vrijeme, plaćane su samo pola radnog vremena. Ja sam pokušala vidjeti vezu između stope zaposlenosti žena u državama članicama i razlike plaćama. I u nekim državama članicama vidimo neki, jedan čudan fenomen, dakle što više žene rade, veća je razlika u plaćama. I tu sam pokušala otkriti zašto, problem upravo u ovim poslovima na pola radnog vremena da to, što to ne ide na ruku ženama. I zbog toga nismo željeli da one upadnu u zamku tih aranžmana i zato nismo inzistirali na ovim fleksibilnim aranžmanima. Konačna verzija koja se nalazi u paketu jest da zaposleni roditelji i njegovatelji mogu zatražiti fleksibilno radno vrijeme, dakle vezano uz prirodu posla i tako dalje. I poslodavac mora uzeti u obzir taj zahtjev te na njega odgovoriti. Također tražimo veću zaštitu za onih koji žele preći sa pola radnog vremena na puno radno vrijeme, dakle želimo ukloniti prepreke s kojima se oni sada suočavaju. Vrlo smo oprezni, ne želimo dakle da tu žene upadnu u zamku, da upadnemo neki socijalni inženjering koji bi donio neželjene učinke. Dakle, trgovanje ljudima, a to je velika tema povjerenika Avramopulosa, on je govorio o toj temi na plenarnoj sjednici u travnju. Mogu vam reći da sa povjerenikom Avramopulosom blisko surađujemo unutar naših eh, nadležnosti. i smatram da je potrebno bolje zaštititi ranjive skupine, naročito ženu, žene i djecu. Bavim se time unutar programa sigurnosti i migracija. Kada pogledate propise o azilu i nova, novu Dublinsku uredbu, vidite stavke dakle kojima se zakonski želi zajamčiti, dakle se želi zajamčiti zaštita žena i djece, dakle tu se govori o položaju migranata. Što se tiče trgovine ljudima, imamo strategiju za razdoblje od 2012. do 2016. I prema informaciji koju sam dobila povjerenika Avramopulosa, radi se na novoj strategiji i u to su uključeni dakle svi relevantni dionici u Europskoj uniji. Provedena je ciljena konzultacija, dakle u prvom dijelu 2016. i to putem nacionalnih e, izvjestitelja, dakle u suradnji s agencijama, dakle koje rade u području unutarnjih poslova, Potom pa su tu bili dionici dakle, iz e, civilnog društva, te smo proveli dakle, konzultacije sa međunarodnim agencijama, te tu je radna skupina koja se bavi ovim pitanjima i nova okvirna politika će objediniti različite politike. Dakle, ovo je sada sve upravo u tijeku. Evo, ovo možete prenijeti zastupnici Bjorku koliko ono želi nešto više informacija. Ja mogu prenijeti ono što budem saznala od povjerenika Avramopoulosa. Potom su odlučivanje vezano uz slobodu, dakle izražavanja muslimanki. Ne bih komentirala odluku suda, ali doista pokušavamo ohrabriti države članice i poslovni sektor da pruže dobre prilike ženama, dakle migranticama, e, za bolju, da, se, da se bolje integriraju. Ali ovo je povezano, dakle, općenito sa statusom e, žena, migrantica. One imaju mm, puno bolje obrazovanje od muškaraca koji dolaze u Europu, ali imaju manje mogućnosti za dobivanje posla. Dakle, vidimo da se države članice različito nose s ovim pitanjem. Znam da pokušavaju donijeti učinkovite programe integracije. Imamo ih već u državama u kojima imamo velik broj novih dolazaka, ali mislim da to sada ne dovodi do željenih rezultata. I konačno, dakle, nedovoljne ambicije u području porodiljnog dopusta. Da, kada smo završavali rad na ovom paketu, nismo mogli unijeti u njega sve elemente te direktive, jer bi se to ponovno blokiralo na razini država članicama. Trebamo biti ambiciozni, ali istovremeno i realni. Potom zastupnik Urtasun, dakle klimatska pravda. Kao što sam rekla, pokušavamo dakle pitanje ravnopravnosti spolova uključiti u sve inicijative komisije. Ne mogu vam sada reći više o strategiji, dakle vezano uz klimatsku pravdu i borbu protiv klimatskih promjena ali to je povezano i sa pitanjima energetskih politika i to se ovdje spomenulo. Dakle, govori se o zaštiti ranjivih skupina u društvu, dakle kako ih zaštititi. O tome se govori dakle u novom energetskom paketu i u tom kontekstu govorimo uglavnom o ženama zato što su uglavnom one koje žive ispod razine siromaštva, žao mi što to e, moram, o tom uopće moram govoriti, povezano i sa definicijom energetskog siromaštva, dakle koje su to ranjive skupine u stanovništvu kojima bi trebala posebna zaštita, dakle to je pokriveno energetskim paketom. Što se tiče nezakonodavnih e, mjera, dakle vezano uz financiranje, konkretno ćemo državama članicama preporučiti da kada je moguće reprogramiraju svoje strategije bude e, više novca u Fondu za regionalni razvoj, i Europskom socijalnom fondu za socijalne usluge. Ovi sustavi financiranja ne bi trebali biti rigidni. Programi su dizajnirani 2012. za ovo programsko razdoblje. I svako toliko je mudro ponovno im se vratiti, sagledati nove prioritete i potrebe i imati hrabrosti, dakle reprogramirati ih. I to je ono što mi preporučujemo državama članicama. Oni će učiniti što je moguće, jer imamo različito stanje stvari u različitim državama, ali mi ćemo ih savjetovati o tome kako to učiniti i zašto to učiniti. Jer europska sredstva se trebaju temeljiti na analizi učinka i mi ćemo preporučiti državama članicama da definiraju troškove, ali i makroekonomske koristi koje će dobiti koje će biti dovoljne da bi se investirao europski novac u socijalne usluge. Malo sam bila e, tu prekomplicirano i sama sam upala u zamku. Hvala vam. Imamo još dva pitanja. Dajem riječ zastupnici Petir. Now it biti jako kratko, samo da znate. Izvolite. gospođo povjerenice, kršenje radničkih prava i produženje radnog vremena kao i posljedice koje to donosi sa sobom e, iziskuje od nas veće napore koje moramo e, uložiti e, kako bi osigurali dostojanstveno radno vrijeme za sve radnike a time stvorili pravilnu ravnotežu između poslovnog i privatnog života. istraživanja su pokazala kako osiguravanje adekvatnog vremena odmora te zajedničkog neradnog dana mogu pomoći u prevenciji psihosocijalnih rizika kao što su stres i depresija. Stručnjaci iz Europske agencije za zdravlje i zaštitu na radu te Europske zaklade za poboljšanje života i radnih uvjeta iznijeli su zabrinjavajuće statistike koje pokazuju kako se na prvom mjestu razloga za izbivanje s posla nalaze mišićno koštane bolesti, a potom s njima povezane psihosocijalne bolesti i stres. Pokazalo se također i kako je prvotni uzrok stresa dugo radno vrijeme i prekovremeni sati te kako se poslodavci ne bave ovim problemom smatrajući kako su uzroci stresa privatne a ne poslovne prirode. provedena istraživanja su ukazala i na to da jedan od deset ljudi radi barem jedan dan u tjednu više od deset sati. poštovana povjerenice zanima me koje mjere i sljedeće korake planirate poduzeti kako bi se postigla ravnoteža između privatnog i poslovnog života i osigurala dobrobit radnika omogućujući im dostojanstveno radno vrijeme kao i dan za odmor koji je u europskoj tradiciji u pravilu nedjelja. Hvala lijepo. Ja bih htjela reći nešto o, stvarima vezanih za legislativne i legislativne mjere. Mislim da je to sve dosta ambiciozno. Već ste rekli, gospođo povjerenice, da neće to biti lako svakoj državi članici prihvatiti. A dok bi neke pozdravile još ambicioznije prijedloge, stvarno ovisi o svakoj pojedinoj državi da se odluči. Meni se sviđa vaš prijedlog koji se odnosi na roditeljski dopust kao i na dopust za njegovatelja a i ovaj netranzicijski period je nešto što mi je značajno jer je važna ovdje skrb za djecu. Mislim da se to treba stalno ponavljati i u, posebno u zemljama koje od, odbijaju prihvatiti ovu svoju dužnost. Oni trebaju razumjeti da je to jedan način podržavanja obitelji i roditelja. I pet dana dopusta u slučaju kad je vaš rođak bolestan isto tako je nešto što bi moglo biti i pravo koje bi žene koristile uz plaćanje kao da su na bolovanju jer kod nas nedostaje i djece i dobre skrbi a skrb se može dati i drugim članovima obitelji radi se o 70 milijardi eura koje Evropske unija gubi kad žene ne rade ali ali ne govori se o gubicima kojima se suočava Europska unija zbog činjenice da se djeca jednostavno ne rađaju i dok e, naše društvo očekuje e, ne priznaje rad koji se odnosi na njegu djece vidjet ćemo ne samo razliku u plaćama nego razliku u broju djece a to je to je problem E, kojim se treba suočiti Evropska unija. Znam da baš posao nije lagan i da nije lako ovakve stvari progurati, ali htjela bih reći nešto onome što ste vi govorili, jer postoji nedostatak ravnoteže u Europskoj komisiji koja ne prepoznaje djecu kao vrijednost koju treba cijeniti. isto tako treba gledati i na roditeljstvo ja sam u to je ono što sam ja vidjela u vašem prijedlogu. Hvala vam, hvala vam. Što se tiče radnog vremena, imamo sada pokretanje konzultacija sa socijalnim partnerima vezano za direktivu o radnom vremenu. To je nešto u okviru onoga što radi Marijan Tyson. A i, imamo interpretativnu komunikaciju o direktivi o radnom vremenu, pa to još više nije otvoreno. E, to nije nešto što je u okviru mog portfelja i ne znam kad će te konzultacije biti završene. Počele su 26. travnja i trebale bi trajati po pravilima osam tjedana. Slažem se s vama da teret radnih obaveza je velik, prevelik i zato trebam, zato smo i u ovom našem paketu uspostavi ravnoteže željeli uvesti fleksibilnost koja bi bila odgovarala onome što imamo u 21. stoljeću gdje brojna rada mjesta omogućuju bolje režime rada, posebno eh, kad se treba moći i njegovati člana obitelji pa je jako važno da se upravo takva mogućnost fleksibilnosti nudi i nadam se da situaciju na taj način možemo barem dijelom unaprijediti bar za neke članove naših društava s ovim paketom uspostave ravnoteže između privatnog i e, poslovnog života imali smo još pitanje vezano za to da li imamo neravnotežu, odnosno e, jaz u broju rođene djece. Pa naravno da je to tako. Ali e, sad smo uveli mjeru plaćenog roditeljskog dopusta. Za sada ne znam. Mislim da je to nešto jako važan, odlučni čimbenik kad odlučuju da li će imati ili neće imati djecu. Možda nije, ali bi mogao svakako to biti čimbenik za e, neke obitelji, posebno gdje su e, očevi spremni podijeliti posao odgovornost sa ženama, sa svojim ženama. Možda se tu E, tu isto tako je to i pomoć ženama koje trebaju odlučiti da li će imati dijete ili razvijati karijeru. Prema tome pokušavamo otvoriti prostor za bolje i manje bolno donošenje odluka. Evo, to bi barem bio naš doprinos sada. Ja, mene stvarno zanima kako će dalje ići ovaj paket, jer u parlamentu mislim da mogu očekivati bolju, bolju reakciju nego na razini država članica. No svakako ću se potruditi da predočim uvjerljive argumente kako bi se, nadamo se, brzo ovaj paket morao, mogao prihvatiti. Gospođo povjerenice. Puno vam hvala na ovom vašem e, posjetu, na suradnji, na vašoj prezentaciji, na odgovorima na e, naša pitanja. Puno vam hvala. Drage kolege, ovo je bila zadnja točka našeg dnevnog reda. Hvala vam puno na sastanku. Vidimo se u nastavku sutra u 9 sastanak koordinatora, a u 9.30 e, sastanak našeg odbora. Hvala vam lijepa.